zastupnice Viorike Dančila premijerkom Rumunjske. Parlament utvrđuje da je njezino zastupničko mjesto slobodno 29. siječnja 2018. godine. Nadležna tijela Rumunjske obavijestila su me o izboru gospođe Gabriele Zoana za zastupnicu Europskog parlamenta s datumom stupanja na dužnost od 30. siječnja 2018. kao zamjenu za zastupnicu Vioriku Dančila. Želim izraziti dobrodošlicu novoj kolegici i podsjećam da je punopravna članica parlamenta njegovih tijela pod uvjetima predviđenim poslovnikom. Odbor za pravna pitanja provjerilo